uvaženi kolege, dame i, zastup, e, dame i gospodo. Od petka su naši podaci i naš privatni život zaštićeni novim propisima i to zbog stupanja na snagu nove uredbe o zaštiti podataka koju je na kojoj je radio Europski parlament. Zahvaljujem svima, posebno izvjestitelju Jean-Philippu Albrechtu, koji će nas uskoro napustiti jer će postati ministar u Njemačkoj i to, za to mu čestitam. Opća uredba o zaštiti podataka je najveća reforma zakonodavstva o e, privatnosti podataka, o zaštiti privatnih podataka od e, nastanka interneta. Jako je važno da građani mogu e, mirno koristiti internet u Europi, ali i u ostatku svijeta. Ovom smo uredbom pokazali da možemo definirati globalne standarde zaštite privatnosti. Europska unija predvodi u zaštiti građana na svjetskoj razini. Od sada nadalje eh, online tvrtke će, kojima dajemo naše podatke morat će nas obavijestiti o tome što s njima planiraju kada koriste naše podatke i morat će dobiti naš pristanak bez obzira na to u kojoj državi posluju. Dakle, neće više biti sivih područja, prečica koje omogućuju izbjegavanje poštivanja pravila. Ove, e, ova pravila će spriječiti buduće skandale te zlouporabu e, milijuna podataka recimo u, e, zbog utjecaja na izbore od sada su predviđene vrlo ozbiljne kazne za sve one koji ne poštuju nova pravila gotovo, do gotovo 4% ukupnog godišnjeg prometa. Za velike tvrtke prisutne na webu bi to moglo značiti kazne od milijarde dolara. Europski parlament je odigrao ključnu ulogu u definiranju ovih standarda za zaštitu privatnih podataka. Ali istovremeno je parlament tražio od online tvrtki da budu odgovorne prema građanima Europske unije. I meni je drago da su se svjetski giganti obvezali da će poštivati naše e, propise. No, naš zadatak ovime nije gotov. Naš prioritet je e, ostvariti pravilno upravljanje novom tehnološkom revolucijom i to kroz definiranje okvira sa vrlo jasnim pravilima. Moramo urediti funkcioniranje digitalnog e, tržišta i definirati jasna pravila za sve. Osim zaštite privatnih podataka, to uključuje i pravedan porezni sustav te mm, zaštitu prava i e, potrošača, ali i e, tvrtki koje posluju na internetu. Hvala vam svima na pozornosti dichiaro ora ovime eh, proglašavam otvorenu plenarnu sjednicu koja je prekinuta 18. Eh, eh, travnja. Dobili ste zapisnik sa prethodne sjednice. Ako nema prigovora, smatram da je osvojen. Zastupnici